Glasovat će se sutra. A sada na dnevnom redu imamo pitanje za usmeni e, odgovor. Borba protiv trgovanja ženama i djevojčicama u svrhu seksualnog iskorištavanja i izrabljivanja radnika u EU. Na samome početku želim dati riječ gospođi Ani Mariji Koraci Bild kao autorici. Ona ima riječ dvije minute. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, u ovome trenutku deseci tisuća žena i djece žrtve su seksualnog iskorištavanja i izrabljivanja u Europskoj uniji. Potrebno je u potpunosti podržati ovu inicijativu svih klubova kako bi se spriječila ta tragedija koja je u tijeku. Večeras ujedinjeni tražimo od država članica da učine više, brže i bolje kako bi zaustavili krijumčarenje. Kada sam bila u posjetu prihvatnom centru na Siciliji, liječnici su mi rekli, pogledaj ti, ovdje nema niti jedne žene, niti djevojčice koja nije bila žrtvom silovanja na putu prema Europi. Njihove su priče zastrašujuće i možete ih čitati s njihovoga tijela. Gospodine predsjedatelju, došlo je vrijeme da direktiva o sprečavanju krijumčarenja bude provedena u potpunosti u svim državama članicama. Krijumčarenje ljudima je posao uz niske troškove i ogromnu dobit, a sve na uštrb djevojčica i žena. Stoga tražimo od država članica da učine više kako bi se borili protiv nekažnjivosti i kako bi pojačali pravosudnu i policijsku suradnju s Europolom i Eurojustom kao i s trećim zemljama i kako bi se pobrinuli da se krijumčari izvedu pred lice pravde kako bi se spasile žene od prostitucije, od zlostavljanja putem interneta i kako bi se kriminaliziralo takve vrste ponašanja, kako bi se izgradilo povjerenje kod žrtava kako bi se osjećale sigurnima kako bi im se dala psihološka potpora i kako bi im se e, dao pristup zdravstvenoj skrbi Isto tako moramo dati podršku koordinaciji za borbu protiv krijumčarenja. E, također moramo e, biti sigurni da će se odredbe iz direktive o pravima ženama provoditi. Ono što se događa u Libiji je neprihvatljivo. To je novi oblik ropstva, moderno ropstvo Moramo, kada nastojimo spriječiti krijumčare da koriste utabane rute, posebice imati na umu žene. Ne bi smjelo biti niti jednog mjesta na svijetu gdje se krijumčari mogu sakriti. Oprostite gospodine predsjedatelju, ja sam autorica ovog pitanja i željela bih završiti svoje izlaganje ponovno od komisije tražimo novu strategiju za borbu protiv krijumčarenja ljudima za razdoblje nakon 2016. godine. Želimo da i dalje imamo nultu stopu tolerancije prema krijumčarima. Gospodine povjereniče, mi smo bili 2011. godine kada se govorilo o donošenju direktive, bili smo tu 2016. kad se govorilo o njezinoj provedbi. Večeras smo tu. Vrijeme je za akciju, nećemo odustati. Hvala. Hvala kolege, ali moram vas podsjetiti da imamo sedam autora, stoga se moramo držati ovog ograničenja od dvije minute čak i za autore. A sada dajem riječ gospođi Garciji Perez na dvije minute. Zahvaljujem predsjedatelju. U 21. stoljeću u Europi imamo seksualne robove. I to u razvijenom Europi 21. stoljeća imamo žene koje su žrtve seksualnog iskorištavanja imamo preko 5 milijuna žena i djevojčica, odnosno 500 tisuća žena i djevojčica koje su sada u rukama e, kriminalaca i one preko granica ulaze u naše zemlje. Sve su to ljudi koji imaju svoja imena i lica, a e, prisiljena su na prostituciju, postaju ropkinje, prijeti im se ubojstvom članova obitelji i moraju raditi u bordelima. kasnije se zadužuju, novac, se, novac daju zločinačkim organizacijama, što znači da novac od mušterija zapravo odlazi mrežama zločinačkih organizacija. Dakle, ravno od mušterije kriminalcu. I to želim ponoviti, jer neki naivno misle da je prostitucija stvar izbora i da ljudi trebaju sami odlučiti što žele činiti sa svojim životima. Međutim, mislim da u Europi trebamo razmišljati o zakonodavstvu. Jer e, kada ljudi ne bi plaćali za seks, onda ne bismo imali toliko bogatih kriminalaca. U klubu zastupnika socijaldemokrata mi smo imali jedan posjet na Siciliju i Posjetili smo farme gdje, na kojima su bile e, rumunjke koje su bile žrtve izrabljivanja e, i plaćalo im se manje od 3 eura na dan, a radile su praktički danonoćno. Dakle, tu postoji jedan zajednički nazivnik i riječ je o e, ranjivim ženama koje pate. I upravo zato države članice moraju provesti strategiju za borbu protiv trgovanja ženama i djevojčicama. Svoje zakone moramo pretvoriti u instrumente i resurse, jer to je naša odgovornost, ali i naša obveza. Trebamo dakle ustati i dati glas ovim ženama. Ne smijemo biti tihi. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Geriku na dvije minute. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, uvažene kolegice i kolege. E, brojke su zastrašujuće. Svake godine u Europskoj uniji imamo 16.000 žrtava, e, tri četvrtine su žene i djevojčice. E, zapravo ne postoje pouzdane brojke koje se odnose na trgovinu ljudima i nikada ih nećemo niti imati. Međutim, to nas ne smije spriječiti u tome da damo sve od sebe kako bismo spriječili i stali na kraj trgovini ljudima e, krijumčarenju ljudima, e, prostituciji, prisilnom radu. E, postoje ljudi koji su žrtve prisilnog rada e, diljem svijeta. Čak i u Europi e, dolazi do prisilnog rada koji je nevidljiv, a nije prisutan samo u prostituciji, nego i u građevinarstvu, u gostiteljstvu i drugim sektorima. Moramo jasno reći što mislimo o prostituciji. Ne smijemo se zavaravati Moramo biti svjesni toga da žene koje rade na ulici u 90% slučajeva ne rade to dobrovoljno. One se nadaju iz mjeseca u mjesec da će moći poslati novce kući i odhraniti svoju djecu. E, moramo odgovarajuće reagirati na to. Mora postojati nulta tolerancija, nordijski model protiv prisilne prostitucije. U potpunosti moramo osigurati suradnju sigurnosnih snaga u Europi protiv protiv trgovine ljudima i trebamo sustav za nestalu djecu. Ukratko, moramo imati koordinaciju, aktivno djelovati i sada nam treba nulta tolerancija protiv svake trgovine ljudima, a ne sutra. Hvala. E, Hvala. Sada ću dati riječ e, gospođi na dvije minute. Hvala lijepa. E, uvažene kolegice i kolege, veća mobilnost radnih snaga je nešto što često govorimo da želimo u Europi i želimo ukloniti ograničenja na unutarnjem tržištu. U nekim područjima postoji veća mobilnost nego što bismo to željeli i nego što pretpostavljamo. E, čitala sam izvješća o tisućama žena koje su moderne ropkinje u modernim uvjetima u poljoprivredi i e, često uopće ne dobivaju nikakvu plaću iako 12 sati dnevno rade na gorućem suncu. Nažalost, svi mi znamo da E, službene brojke koje su nam poznate kada govorimo o eksploataciji predstavljaju samo e, vrh sante leda. Kada žene uspiju prevladati određene prepreke, vrlo često naiđu na novu eksploataciju e, i nove oblike eksploatacije kroz koju čine poslodavci ili poznanici. E, činjenica je da je to nešto što nije udaljeno tisuće kilometara. Prisutno je usred Europske unije, ne samo u Italiji, nego i posvuda. Uglavnom su žrtve žene i djevojčice i vrlo često e, se e, transportiraju preko granice u svrhu seksualne eksploatacije. Države članice imaju moralnu obvezu kako bi pružile zaštitu ovim ljudima koji su izloženi opasnosti e, krajnjeg e, ponižavanja i eksploatacije. Moramo osigurati identifikaciju e, žrtava, njihovu zaštitu i sankcioniranje počinitelja. E, direktivu o zaštiti žrtava trebamo osnažiti kako bismo pružili veću zaštitu i potporu, a isto tako moramo osigurati odgovarajuće kazne za e, njihov počinitelje tih kaznenih djela. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Bjork na minute. Zahvaljujem. Predsjedatelju, povjereniče, sigurna sam da ste svjesni koliko je truda uloženo u ovu strategiju. Sada imamo popis mjera, to je naravno korak prema naprijed, međutim to i dalje nije jedna cjelovita strategija. Dakle, imamo popis koji uključuje razne ciljeve, međutim kad je riječ o borbi protiv trgovanja ženama i djevojčicama u Europskoj uniji, u brojnim slučajevima riječ je o ženama i djevojčicama koje postanu žrtve prostitucije. E, komisija treba djelovati protiv onih koji plaćaju za takve usluge, dakle protiv mušterija. I moramo se pobrinuti da koristimo sve dostupne pravne instrumente kako bi oni koji plaćaju za takve usluge ili imaju koristi od tih usluga bili kazneno gonjeni. Naravno, moramo dakle uspostaviti odgovarajuće zakonodavstvo. Francuska, Norveška, Irska su zemlje koje su već poduzele korake u tom smjeru i postoji zabrana nad, za takve usluge, to je jedan od mogućih koraka. Također, ne smijemo imati situaciju u kojoj muškarci mogu kupovati žene i djevojčice. Kampanja Me Too je zapravo obasjala ovu situaciju i mislim da moramo komisiji poručiti da je potrebna veća podrška e, ženama. U kontekstu prostitucije potrebne su dodatne mjere i također se moramo fokusirati na e, mlade žene i djevojčice. Ključno je da riješimo pitanje e, potražnje za ovim uslugama, jer u suprotnome nikada nećemo uspostaviti učinkovite mjere. I moramo reći dosta, dosta je e, bilo. Hvala. Sad dajem riječ gospodinu Urtasunu na dvije minute. Hvala gospodine Castaldo. Trgovanje ljudima u Europskoj uniji sve je veći problem i na temelju e, informacije komisije 70, 76% žena su 76% e, žrtava su žene, 15% su djeca i oko 70.000 tisuća žrtava je registrirano. Međutim, kada je riječ o kaznenom progonu, on još uvijek nije dovoljan broj registriranih žrtava je e, tek vrh ledenjaka kad je riječ o fenomenu. Mafija koja se bavi krijumčarenjem uglavnom bira one najranjivije, uglavnom žene, djecu, azilante koji pokušavaju doći do Europe ili se već nalaze u e, izbjegličkim kampovima. Imamo također i velik broj djece bez pratnje koja su došla u Europu u prvoj polovici 2017. i oni bi, ta bi djeca mogla pasti u ruke mafiji. Također sve veći broj žena i djece iz Nigerije i oni postaju žrtve trgovanja ljudima i to većinom u svrhu seksualnog iskorištavanja. U prvi devet mjeseci prošle godine velik broj Nigeriki i žene iz Libije su došle i iskorištavane su. I također velik broj žena je i ubijen, odnosno ubila ih je ubijene su i poginule su kada su pokušavale doći do Europe. To je jedna sumorna stvarnost koja je u potpunosti neprihvatljiva, komisija mora djelovati. Imamo određene dobre mjere koje možemo koristiti, ali moramo ih koristiti e, puno učinkovitije i komisija mora biti stroža E, kako bi države članice doista koristile instrumente koji su im na raspolaganju. Međutim, smatram da moramo imati i bolju strategiju kako bismo riješili ovo pitanje na europskoj razini i nadam se da će komisija najaviti e, djelovanje kako bismo suzbili ovaj grozni fenomen. Hvala. Gospođa Ajuto na tri minute. Zahvaljujem predsjedatelju i povjereniku. imamo e, direktivu 36 2011. o sprečavanju krijumčarenja žena i djevojčica i o zaštiti žrtava. Ona je stupila na snagu u državama članicama, tako je već neko vrijeme, međutim mi i dalje ne vidimo nikakav napredak. Ovaj fenomen e, se sve više širi, žene i djevojčice su prve žrtve. 76% žrtava su žene, 15% njih čine djeca. I obećanje o boljom životu u Europi zapravo se pretvara u noćnu moru čim stupe na europsko tlo i zapravo situacija gora eh, od one u njihovim domovinama prisiljeni su raditi na crnom tržištu ili ih iskorištavaju kriminalci. Svake godine 3 milijarde eura se zaradi zahvaljujući krijumčarenju i to je samo u svrhu seksualnog iskorištavanja. Dakle, krijumčarenje ljudima je zapravo povezano sa e, migrantskom krizom i u regiji Južnog Mediterana to ima veliki učinak i na Italiju i Grčku. Planira li komisija donijeti specifične mjere ili ćete jednostavno sav teret prepustiti državama članicama koje sam e, spomenuo? Ne bi li sad bilo dobro imati više istraga na granicama kako bi se taj fenomen suzbio? Moram podsjetiti komisiju da Europska unija nije samo odredište e, za kriminalne organizacije, već se tu događa i eksploatacija, iskorištavanje. Postoji jako velik broj mladih žena iz siromašnih država članica koje putuju u druge države članice gdje kriza nije tako velika i zatim ih se seksualno iskorištava. Dakle, ekonomska neravnoteža unutar Europske unije sve je veća i organizirani kriminal nije jedini neprijatelj protiv kojeg moramo odlučno djelovati. Tu je i endemsko siromaštvo u brojnim državama članicama, a to je također jedan od velikih neprijatelja. Zatim je tu organizirani kriminal unutar naših granica, ali postoji taj tihi fenomen koji moramo zaustaviti. Svi mi pozivamo komisiju e, da provede konkretne mjere. Potrebna je nuta tolerancija, kao što su već i drugi rekli, kada je riječ o trgovanju ljudima. Jer to jest oblik ropstva i to je u potpunoj suprotnosti sa e, poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Hvala. Sada dajem riječ povjereniku Avramopoulosu u ime komisije. E, Hvala. Za početak želim zahvaliti kolegama i kolegicama iz svih klubova zastupnika, svima koji su inicirali ovu raspravu. To je doista rasprava koja se održava u pravom trenutku, jer je riječ, kao što svi znamo, o iznimno osjetljivom pitanju koje je i od velikog interesa za naše građane. Ponovno želim zahvaliti ovom domu na kontinuiranom interesu i podršci našoj zajedničkoj borbi protiv ovog zastrašujućeg fenomena. Siguran sam da ćemo se svi ovdje složiti da kada je riječ o trgovanju ljudima, ono što je doista važno jesu dijela i rezultati, više nego namjere i riječi. U Libiji i drugim zemljama postoje moderna tržišta za robove u kojima se, na kojima se ljudska bića kupuju i prodaju poput jeftine robe. To nećemo zaustaviti, ne budemo li djelovali odmah. Bolesni umovi koji iskorištavaju nevinu djecu i dječake i djevojčice ili bespomoćne i ranjive odrasle osobe i žene i muškarce. Nastavit će ostvarivati golemu dobit od toga ako ih mi odmah ne zaustavimo. Bol zbog mučenja i nepovratna šteta na duše, za duše i tijela žrtava nepopravljiva je i neće se moći popraviti ne budemo li ih zaštitili odmah i odmah se pobrinuli za njih. Kao što znate, ova situacija nije nova, niti se niti je specifično samo za nestabilne zemlje. Trgovanje ljudima događa se upravo ovdje u Europi. Kao što ste u svojem usmenom pitanju s pravom istaknuli, postoji snažna rodna dimenzija vezana uz taj fenomen. Dostupni podaci zapravo ne prikazuju pravu, ne dočaravaju pravu veličinu ovog fenomena. Također je istina da ova očajna ljudska, da ovo, ova očajna ljudska bića su često iskorištavana u svrhu seksualnog iskorištavanja i u svrhu izrabljivanja. Dakle, ono što nam je sada potrebno jest usredotočiti se na specifične karakteristike ovog zločina i boriti se protiv toga primjerenim alatima. Međutim, budimo iskreni. Prava istinska borba protiv trgovanja ljudima ne vodi se u europskim institucijama, već se vodi na terenu. I tijela država članica, vlasti država članica su te koje moraju ostvariti rezultate zahvaljujući zajedničkim naporima. Komisija će i dalje podržavati te napore i operacije. Jedan dobar primjer zajedničkog djelovanja vidljiv je iz informacija koje pruža Europol. Od 2016 do prosinca 2017. 2476 novih slučajeva krijumčarenja ljudima je referirano upućeno Europolu. 10.664 potencijalne žrtve su registrirane, a većina njih e, su građani Europske unije. 10.449 osumnjičenika je registrirano u bazi podataka, a većina njih su ponovno građani Europske unije. To je jedan ambiciozan progresivni mi imamo jedan progresivni ambiciozni pristup i uspjeli smo unutar Europske unije stvoriti jedan dobar pravni politički okvir koji je Europu učinio predvodnicom kad je riječ o svjetskim nastojanjima i borbi protiv ovog fenomena. Sada je riječ da u potpunosti provedemo naše snažne i moderne pravne mjere, a s druge strane da pojačamo napore sa ciljanim i fokusiranim mjerama. Osobno sam posvećen ovome cilju da ostvarimo opipljive rezultate, da budemo operativni što je više moguće i da na terenu doista učinimo nešto bitno. Upravo je to razlog zašto sam prošlog prosinca izložio popis budućih mjera. Želimo potkopati modus operandi krijumčara i ojačati, osnažiti zaštitu i prava žrtava, te također osnažiti unutarnje i vanjske napore na jedan koordinirani način, te proširiti vlastito znanje i pružiti ciljanu financijsku potporu. Pratit ćemo napredak ovih mjera i ovaj dom ćemo o tome izvijestiti, isto tako i vijeće i to već krajem 2018. Statistički podaci o ovom fenomenu također će biti dostupni za sljedeće izvješće o napretku 2018. To će uključivati i rodnu dimenziju, djecu, žrtve i oblike iskorištavanja. Upravo sada pomno proučavamo koliko točno države članice poštuju direktivu Europske unije o borbi protiv trgovanja ljudima i nećemo okrijevati pokrenuti postupke zbog kršenja pravila, bude li to potrebno. Zatim, kada je riječ o radnim inspekcijama, komisija će uskoro objaviti drugo izvješće o provedbi direktive o sankcijama protiv poslodavaca. Također, rodna dimenzija izuzetno je važna kada je riječ o našim novim E, mjerama. I u tom smislu blisko ćemo surađivati sa Europskim institutom za globalnu jednakost kako bismo donijeli praktične smjernice za države članice i uputili ih kako provesti e, odredbe direktive o e, zaštiti žrtava i to iz rodne perspektive. Kad je riječ o resursima koji su dodijeljeni i o ovoj rodnoj dimenziji, komisija je provela reviziju politika 2016. i to nam je pokazalo da gotovo 20% financiranih projekata jest rodno specifično u razdoblju od 2004. do 2015. Budući prioriteti za financiranje od strane komisije uzet će u obzir i rodnu dimenziju, kako bi ona bila u potpunosti obuhvaćena. U tom smislu posljednji poziv u sklopu Fonda za unutarnju sigurnost te azil i integracije stavlja naglasak upravo na rodnu dimenziju. I konačno, sljedeće izvješće o napretku također će pružiti najnovije informacije o napretku diljem Europske unije i to o naporima koje države članice poduzimaju, a odnosi se na razdoblje između 2015. i 2017. Hvala vam na pozornosti i ono što je najvažnije, hvala vam na vašoj podršci. Svi smo na istoj strani, svi želimo stati na kraj ovom eh, zastrašujućem fenomenu. Hvala. adesso cominciamo il giro Hvala lijepa. Sada će govoriti predstavnici klubova u ime Pučana Zastupnica Matera, minuta i 30. Hvala lijepa. Čini mi se ironičnim da 2018. još uvijek govorimo o ropstvu. Govorimo o trgovini ženama, djevojčicama, e, seksualnom iskorištavanju. Praktički govorimo o ropstvu. Diljem svijeta postoje ljudi koji su žrtve prisilnog rada, seksualnog iskorištavanja, robstva. E, Europa je prostor koji bi trebao biti civiliziran, međutim ima jako puno žena i djevojčica koje su žrtve seksualnog iskorištavanja. Ovo nije prvi put da govorimo o ovoj temi u, dom, u ovom domu. Govorimo o mjerama koje moramo poduzeti e, kako bismo stali u njihovu zaštitu. Međutim, da ne postoji potražnja, ne bi postojala ni ponuda. Ono što nam treba u Europskoj uniji su stroži zakoni koji će nam omogućiti sankcioniranje e, onih koji se bave trgovanjem ljudima i sankcioniranje i kažnjavanje je e, klijenata i onih koji koriste usluge i kupuju e, usluge i rad e, žena koje su žrtve. Ovo je 2018. godina, još uvijek postoje seksualni robovi. Čuli smo da Europa treba predvoditi primjerom kada govorimo o zaštiti ljudskih prava. Ovo je naša šansa da to učinimo. Hvala. U ime socijaldemokrata e, riječ ima zastupnica Arena. Minuta i 30. 2016. godine objavljena je direktiva za borbu protiv krijumčarenja ljudima Međutim, činjenica jest da je to još uvijek u Europi trend i obično završava iskorištavanjem i izrabljivanjem uh, u Europskoj uniji. Pogledamo li uh, situaciju na Siciliji i poljoprivredni sektor, zapravo vidimo da je to apsolutno nevjerojatni primjer modernog ropstva. Međutim, nisu žene jedine žrtve u Europi. E, mreže, e, prostitucijske mreže u Briselu gdje maloljetne nigerijke su iskorištavane kao seksualno roblje još jedan su primjer. Međutim, imamo također na umu i izrabljivanje od strane poduzeća samo zato što, iako možda ne zapošljavaju roblje, plaćaju radnike najnižu moguću plaću samo zato što se rukovode ogromnim profitom ne samo da moramo spriječiti porobljavanje mladih i drugih ljudi već isto tako trebamo pred lice pravde dovesti one koji ih poroblju neovisno o tome radilo se o poljoprivrednicima neovisno o tome radilo se o drugim djelatnostima samo zato što oni žele prodavati proizvode po najnižoj mogućoj cijeni bez ikakvih skrupula i zaraditi najveću moguću cijenu Gospodine predsjedatelju, mislim da je krajnje vrijeme da se od država članica zatraži da poštuju tu direktivu. To je odgovornost komisije. Postoji direktiva, postoje države članice koje ju ne poštuju. Međutim, isto tako treba dati na raspolaganje različita sredstva državama članicama, primjerice u području socijalne inspekcije, kako bi uistinu mogli govoriti i štititi e, zaštitu e, i štititi radna mjesta, ljude, a isto tako i sve one koji se bore za zaštitu onih na radnim mjestima. Hvala. Hvala lijepa. E, na redu je zastupnica Forenca u ime kluba GUE NGL. Jedna minuta. Hvala lijepa. E, danas govorimo o jednoj pojavi koja povezuje e, rasizam i e, druge zločine. 65% e, žrtava seksualnog iskorištavanja su žene koje dolaze iz zemalja Sjeverne Afrike. 67% e, žena koje dolaze žrtve su seksualnog iskorištavanja. Seksualno ropstvo je pojava koja je prisutna u Europi, a tvrdimo da štitimo ljudska prava. E, govorimo o obhodnji i zaštiti naših granica. Mislim da bismo trebali braniti naše prostore od rasizma i seksizma. E, podsjetila bih na ono što je Berlusconi govorio o seksualnom iskorištavanju. Hvala. E, zastupnice Rajnke u ime e, zelenih. Hvala lijepa. E, poštovane kolegice i kolege, E, žene i djevojčice nisu žrtve, od njih se e, rade žrtve, prisiljava ih se da budu žrtve, one nemaju izbora, njih se iskorištava, iskorištava ih sustav e, koji je osmišljen na način da mnogi ostvaruju dobit i da mnogi budu žrtve. Nije to znak slabosti ovih e, žena i djevojčica koje su žrtve eksploatacije. To je znak naše slabosti. Naša je slabost i propust e, što smo dopustili da ima tako puno žena i djevojčica što ne mogu slobodno živjeti u Europi i trebamo prestati okrivljivati druge. Države članice su preslabe i ne uspijevaju provoditi direktivu koja već postoji i upravo zato onda komisija treba biti snažnija. Treba nam i prekogranična suradnja. Moramo sankcionirati počinitelje. Treba nam bolje osposobljavanje za policiju, za pravosuđe, jer oni često ne znaju što učiniti u slučajevima trgovine ljudima. Treba nam pravda i potpora za one koji su postali žrtve jer vrlo su često prepušteni sami sebi e, prava žena i djevojčica. E, to je nešto što je još uvijek neriješeno pitanje u 21. stoljeću. Poduzmimo sve što treba kako bismo stali na kraje ovoj perfidnoj praksi. Hvala. A sada gospođo Donano za FDD minuta. Izvolite Mirej. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, kao što je podsjetila komisija, više od trećine e, žrtava trgovine djecom i ženama e, zabilježenih u 2013. i 2014. došli su iz e, zemalja izvan Europe krijumčari ljudima jednostavno koriste ilegalne rute migracije kako bi učinili žrtvama djecu, žene i ostale. Također eksploatiraju sustav azila. U odgovoru iz srpnja 2017. godine E, komisija e, prijeti da će se postaviti protiv država članica koje ne e, poštuju odredbe direktive. Međutim, moram priznati da je apsolutno nevjerojatno da Europska unija ne prihvaća posljedice svoje grozne migracijske politike koja rezultira seksualnim izrabljivanjem žena i djece. Hvala sada gospođa Trocinski u ime ENF-a. A sada gospođa Trocinski u ime ENF-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče krijumčarenje, trgovina ljudima, prostitucija i prisilno prosjačenje zapravo su pošast u svim državama članicama Europske unije. To je kazneno djelo poput krijumčarenja drogom ili oružjem. Nažalost, često imamo prilike vidjeti da se ne reagira. Veliki broj žena i djece jednostavno završavaju u mrežama kriminalaca. Mnogi dolaze iz daleka. Veliki je broj posebice Nigerijaca muškaraca, ni e, djece i žena koje završavaju u krijumčarskim mrežama. Što ćete učiniti? Što ćete učiniti protiv država članica koje ne poštuju odredbe te i te direktive i na taj način jednostavno krše obveze prema Europskoj uniji? Kažete E, da ćete nešto učiniti, a zapravo e, radite na ruku e, onima koji koriste nezakonite putove migracije da bi toga izvukli profit. I sad ćete zapravo im još sustavom kvota za migrante dodatno pomoći da idu u tom smjeru. Mislim da trebate svoj trud usmjeriti na uspostavu načina kojima se može upravljati umjesto da kupite jeftine političke poene. Sada dajem riječ zastupnici Doc u ime nezavisnih zastupnika. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Trgovina ljudima je težak zločin koji može pogoditi svaku osobu bez obzira na spol i nacionalnost. E, riječ je o zločinima koji se zbivaju u brojnim gradovima e, diljem Europske unije. E, nacionalna statistika o zločinima kaže da u Ujedinjenoj kraljevini postoje deseci tisuća žrtava ovog kriminala, a ima ih 13 tisuća koje su navedene u statistici i za koje se smatra da je to samo vrh sante leda. E, trgovina ljudima u Sjevernoj Irskoj dovela je do, e, do širenja e, kriminala na ovom području. Ono što je ovdje potrebno je osigurati zaštitu i potporu žrtvama prije, tijekom i nakon kaznenog progona. Međutim, E, postoje granice onoga što možemo učiniti. E, obrazovanje je jedini put koji nam može pomoći da iskorijenimo ovaj strašan zločin. Hvala. Hvala. E, sada je na redu zastupnica Šojdrova, minuta i 30. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, Jako je tužno sve ovo što možemo čuti. E, broj žrtava e, trgovine ljudima se ne smanjuje. Ovaj statistički podatak od 2 milijuna je strašan, a većina žrtava su žene i djeca. E, postoje i određene branše poput poljoprivrede ili kućanskih poslova u kojima su žene najzastupljenije. E, geografski gledano Albanija, Kina, Maroko, e, Alžir, Vjetnam su zemlje iz kojih dolaze ove žene. Ovakva praksa ne smije se tolerirati. Moramo pronaći učinkovita rješenja. E, Češka je i e, zemlja koja je destinacija i tranzitna zemlja. Češka nije zemlja podrijetla. Moramo osigurati e, programe zaštite žrtava i isto tako kvalitetnu suradnju sa nevladinim udrugama. Udruge su u ovom kontekstu iznimno važan partner i upravo zato E, bi moja preporuka bila da i druge države članice tjesno surađuju s udrugama e, na suzbijanju trgovine ljudima. Jako je važno e, osnažiti mjere na nacionalnoj razini i definirati konkretne branše i područja gdje trebamo djelovati. Hvala. Gospodin Martan, minuta 30. Duar, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, imaju li naše vrijednosti cijenu? Koji je trošak? Gledajte, za neke je ta cijena definirana. To je zapravo cijena koju određuju prihvatni centri e, koji imaju priliku vidjeti prihvatni centri na Siciliji. To je cijena e, robovskog poljoprivrednog rada na Siciliji, ali to nije jedini primjer. Pogledajte grapolo rajčice. Te grapolo rajčice su zapravo rezultat eksploatacije rumunjskih i tuniških žena koje vrlo često u to uvlače sama poduzeća to su ljudi koji se nalaze pred takozvanim sofijinim izborom moraju raditi za svoju budućnost ali nikada ne uspijevaju izboriti svoju slobodu i sve više i više i sve duže i duže e, dublje i dublje tonu Činjenica jest da svi imamo dobre namjere, ali dobre namjere neće stati na kraj seksualnoj eksploataciji i izbrajbljivanju u sektoru, u različitim sektorima u području zapošljavanja. Gospodine povjereniče, trebamo strategiju koja će biti efikasna, koja će biti reakcija na hitnost situacije, koja će sankcionirati države članice koje ne poštuju zakonske odredbe, ali isto tako koja će omogućiti da se državama članicama da financijska pomoć se bolje bore protiv protiv ove pošasti. Hvala lijepo. Sada je na redu zastupnica Kuneva, minuta i 30. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, u staklenicima u Italiji vladaju nehumani uvjeti. E, isto tako na poljima i na mjestima gdje se uzgajaju e, gljive, šparoge u Češkoj, Grčkoj i drugdje. E, trgovina ljudima, prisilni rad su stvari zbog kojih bi se Europa trebala sramiti. Ne radi se ovdje samo o seksualnoj industriji Prisilni rad prisutan, prisutan je u poljoprivredi, građevinarstvu, turizmu. E, jako je puno sektora u kojima je prisutan ovaj problem i Europa se nema čime ponositi. E, ne može se ponositi rastom koji je povezan s ovom vrstom modernog robstva. Je li komisija provjerila e, provode li se e, direktiva o sezonskom radu e, ili komisiju samo zanimaju financijski propisi. Ovaj problem moramo riješiti i zato su nam potrebne inspekcije rada kao što je navedeno u izvješću o radu. Te kontrole moraju biti transparentne, moramo kontrolirati rad migranata i osigurati zaštitu e, prava radnika kako bismo onda e, mogli glasno reći da ovo jest 21. stoljeće. Jedino tako ćemo raspršiti strahove. Hvala lijepa. Na redu je zastupnica Paka. E, dvije minute. Hvala lijepa trgovine ženama i djecom u svrhu seksualnog e, iskorištavanja i prisilnog rada je strašan problem. 2016. svaka treća žrtva modernog robstva e, bila je dijete. E, u statistici imamo samo procjene i koje se oslanjaju na izvješća, a postoje i nedosljednosti u informacijama. 2015. 2000 eh, djece migranata nestalo je eh, diljem Europe. A došli su ovamo s nadom u bolji život. Umjesto toga završili su kao žrtve seksualnog iskorištavanja, braka djece, prisilnog rada. Eh, djeca lako postaju žrtve kako to da smo dopustili pogoršanje e, situacije? E, mafija e, iskorištava djecu i zarađuje ogromne novce na tome. Svaku žrtvu kriminalci lako zamijene. Život ne znači ništa u usporedbi s profitom koji žele ostvariti. Iznevjerili smo žrtve, a praktički pomažemo kriminalcima. I nikakvo čudo da je došlo do eskalacije kriminala. Djeca migranti e, kreću iz Grčke, završavaju u nekim zemljama na sjeveru Europe. E, situacija se ne popravlja. Ako ne riješimo ovaj problem, neće biti nade za žrtve. Hvala. Hvala lijepa. Na redu je zastupnica HED. Izvolite. Hvala lijepa. Od 2015. Europska unija ulaže napore kako bi e, stala na kraj trgovini ljudima. E, Obećana je strategija na ovom području, međutim u međuvremenu e, je izrađena samo komunikacija na ovu temu. Zapravo e, me ljuti ovakva reakcija komisije. Već deset godina e, nastojim i trudim se ovu temu staviti na dnevni red. Nevjerojatno je da ljudi još uvijek nisu svjesni toga koliko je strašan ovaj problem. E, to je prekogranična pojava koju možemo riješiti samo uz pomoć prekograničnih mehanizama i tu moramo biti ambiciozniji jer ako e, ne e, postanemo rigorozniji u svojim mjerama, situacija će biti sve gora. Ovdje se radi o jednom e, poslovnom modelu u kojem dolazi do tako puno žrtava, a izgleda da one nama nisu na prvom mjestu. Ako želimo nešto učiniti i stati na kraj ovoj pošasti, moramo E, privesti počinitelje pred lice pravde, zaštititi žrtve i tijekom kaznenih postupaka. Osim toga, istaknula bih da bi bilo važno imati koordinatora nadležnog za ove mjere e, stručnjaka koji će koordinirati aktivnosti među državama članicama. E, koliko ćemo još pustiti e, situaciju da e, bude ovakva kakva je? Moramo učiniti nešto konkretno. Hvala. Hvala lijepa. A sada riječ ima zastupnik Pimenta Lopez. Jedna minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Znamo da Postoji veliki profit e, koji e, ostvaruju zločinačke organizacije. Ovo je lukrativniji posao od trgovine oružjem. E, jedan od ciljeva trgovine ženama i djecom je E, stvoriti uvjete koji omogućavaju seksualno iskorištavanje e, brakove među djecom, prisilni rad. Tisuće žena postale su žrtve prisilnog rada, trgovine e, ljudima, seksualnog iskorištavanja. Neki kažu da žene dobrovoljno, da se žene dobrovoljno odaju prostituciji, ali one su prisiljene postati žrtve i riječ je o najstrašnijoj eksploataciji e, siromašnih žena. E, riječ je o teškim povredama ljudskih prava. E, trebamo odbaciti inicijative kakva trenutno postoji u Portugalu da se ozakoni prostitucija. Hvala lijepa. A sada je na redu zastupnik Panceli, minuta i 30. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao što su drugi već rekli, ne treba ići daleko, a da bi se naišlo na priče o e, izrabljivanju i seksualnom iskorištavanju. Svjedoci smo im iz dana u dan u Europskoj uniji. Žrtve su uglavnom žene i djevojčice koje su upale u zamku seksualnog iskorištavanja. Tu je naravno i izrabljivanje u velikom broju slučajeva, izrabljivanje radnika koji rade jako veliki broj sati dnevno za vrlo nisku plaću. Imamo primjere toga i u Italiji. Mnoge žene koje rade u poljoprivredi u potpuno nečovječnim uvjetima. Bave se tako teškim poslom da ponekad umiru kao posljedica toga. Primjerice Paula Clementi je 49 godina 2015. umrla u Pulji od um, iscrpljenosti dok je brala grože za 2 eura po satu. Također vidimo regije gdje postoji vrlo e, složen sustav zapošljavanja prepun posrednika koji doprinose ovome. Europska unija mora se tome suprotstaviti. Ne radi se samo o borbi protiv krijumčara. Moramo također kazniti e, one koji su sučesnici poduzeća koja su s time povezana kako žene i djece ne bi predavale svoje živote u ruke beskrupuloznim kriminalcima. Trebamo također programe obrazovanja kampanje podizanja svijesti, socijalnu politiku koja će omogućiti ljudima da postanu socijalno neovisni. Trebamo također snažniju obranu prava, trebamo mjere za to. Komisija konačno mora sriječi priječena djela. Hvala. A sada dajem gospođi Valini riječ na minutu. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju, dobra večer svima. E, gospodine povjereniče, nedostatak e, radni, zajedničke zaštite zapravo je svakodnevna pojava u Europskoj uniji. Radi se o široko rasprostranjenom problemu i sve većem povećanju iskorištavanja i izrabljivanja radnika. vidimo da ugovori o radu ili e, boravišna dozvola zapravo ni na koji način ne djeluju odvraćajuće na one koji izrabljuju radnike. 76% žena su, 76% žrtava su žene, dakle izrabljivanje ima žensko lice. Trebamo, da bismo to spriječili, snažnu politiku, ne samo iskaze namjere Moramo se pobrinuti da direktiva o sprečavanju krijumčarenja ljudima zaista zaživi u praksi. Trebamo dati veću težinu socijalnom dijalogu u e, definiranju našeg zakona o radu. Hvala. Sada gospođa Ward, minutu i pol. Julie, izvoli. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Rast krijumčarenja ljudima snažno zabrinjava, posebice feministkinje. Kao što znamo, žene imaju mnogo veće šanse postati žrtvama krijumčarenja, posebice u svrhu seksualnog iskorištavanja. Fenomen je u potpunoj kontradikciji s našim vrijednostima, kao i u potpunoj kontradikciji sa europskim i nacionalnim pravom. Ženama se još uvijek u velikom broju slučajeva uskraćuje čovječnost i objektivizira ih se vrlo često u prevelikom broju slučajeva e, jednostavno se ignorira takve situacije također vrlo često se kriminalizira i kažnjava one koji su žrtvama seksualnog iskorištavanja već su žrtve upravo zato mislim da ove politike moraju imati posebni fokus na prekogranične probleme Pitam se što će komisija učiniti da se zaustavi krijumčarenje. Mislim da je zaista žalosno vidjeti da naše države članice ne shvaćaju ovaj problem ozbiljno. Previše su zauzeti sprečavanjem migranata da dođu do naših država članica, a istovremeno se ne bave ovim gorućim problemom. Veselim se vašem odgovoru, gospodine povjereniče. Hvala. Gospođa Bojlan, minutu. Izvolite, Hvala. 2018. godina je, a evo u Europskoj uniji imamo ljude kojima se krijumčari u svrhu seksualnog iskorištavanja i izrabljivanja. Žene i djeca velikim su dijelom žrtve tog krijumčarenja. U vrijeme kada seksualno iskorištavanje E, uzima maha. Ne smijemo dozvoliti da žene i djeca i dalje budu žrtve. Isto tako imamo prilike vidjeti da je izrabljivanje radnika u porastu. Ključno je da Europska unija poduzme odgovarajuće aktivnosti kako bi zaustavila ovu nehumanu i okrutnu praksu. Počinitelji ovih kaznenih djela moraju završiti pred licem pravde, a države članice moraju se pobrinuti da se poduzeća koja koriste što je izrabljivanje radnika za proizvodnju kazne direktiva o sezonskom radu direktiva o sprečavanju krijumčarenja trebaju u konačnici biti provedene na terenu e, moraju se utvrditi e, stvarne brojke da bi se vidjelo koliko je zapravo žrtava i e, kako bi se stalo ovom trendu jednom zauvijek na kraj hvala sada krećemo sa postupkom spontanog javljanja za riječ imamo pet zahtjeva za riječ Gospođa Zaborska, minutu, izvolite. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Sudjelovala sam u sličnoj raspravi kakvu vodimo danas prije 13 godina u ovome parlamentu. Kolege, ništa se nije promijenilo. Pogledamo li izvješće o napretku vezano uz sprečavanje krijumčarenja ljudima, vidimo da većina žrtava dolazi iz Rumunjske, Bugarske, Mađarske i Poljske. Od pet država članica u kojima se najčešće nalaze žrtve krijumčarenja, četiri su takozvane nove države članice krijumčarenje ljudima cvate tamo gdje postoji ekstremno siromaštvo i mali broj prilika da se iz njega izvuče. Tako dugo dok postoje ogromne ekonomske razlike među europskim regijama, tako dugo dok postoje dvije Europe, postojeće ovaj problem. Ako danas pozivamo na ujedinjenje, prisjetimo se da stvarno jedinstvo ne proizlazi iz rušenja granica e, i ograda već isto tako iz osjećaja solidarnosti i spremnosti da jedni drugima pomognemo. Hvala. Gospođa Kaniši, minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče. Krijumčarenje žena i djece u svrhu seksualnog e, i e, iskorištavanja radnika nažalost je u porastu usprkos direktivi o sprečavanju krijumčarenja ljudima iz 2011. godine. Vidimo da je posebice tijekom migracijske krize došlo do zabrinjavajućeg povećanja. Došlo je do eksponencijalnog porasta maloljetnika bez pratnje. Nažalost, još uvijek nemamo adekvatnu zaštitu za te maloljetnike koji završavaju u rukama E, mreža organiziranog kriminala koji ih koriste u svrhu seksualnog iskorištavanja ili za izrabljivanje kao radnike. Moramo se pobrinuti da sve države članice u potpunosti provode odredbe direktive iz 2011. i da to prate adekvatne istrage, e, sankcije počinitelja i isto tako posebna pomoć i zaštita za žrtve. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Marija minutu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Krijumčarenje ženama i djecom u EU uniji još uvijek postoji. Podaci pokazuju da moramo zaista poduzeti ozbiljne, konkretne mjere kako bismo to zaustavili. 76% žrtava krijumčara su e, žene, a 15% djeca. Uglavnom dolaze iz zemalja poput Mađarske, Poljske, Rumunjske, Bugarske. a imamo prilike vidjeti da te žrtve završavaju većinom na tržištu rada, posebice u sektoru poljoprivrede. Potrebno je poduzeti adekvatne mjere, treba se na djelotvoran način provoditi odredbe iz direktive e, kojoj je cilj suzbijanje krijumčarenja ljudima. Treba zaustaviti nekažnjivost i osnažiti prekograničnu suradnju među državama članicama. Hvala. A sada riječ ima gospođa e, Bilbao Barandika. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ovo je problem koji povećavaju organizacije koje se bave organiziranim kriminalom, koji imaju međunarodni doseg i vrlo su aktivne i u Europi. Zato je potrebno imati koordiniranu reakciju na razini Europske unije. E, potrebno je dati jednu sveobuhvatnu reakciju, osigurati adekvatnu zaštitu i potporu za žrtve. Potrebna je E, akcija na više razina e, kroz suradnju većeg broja institucija kako bi se djelotvorno djelovalo na rješenje problema. U Baski nastojimo provesti na terenu direktivu o sezonskom radu iz 2004. godine. Međutim, vidimo i dalje da je izrabljivanje u porastu. Imamo li ikakvih informacija o povezanosti nezakonitih e, e, posvajanja kao i maloljetnika bez pratnje te nezakonitoj trgovini organima. Hvala gospodine Tidios minutu. Hvala. Eksploatacija ljudskih bića, posebice žena i djece, seksualno iskorištavanje, iskorištavanje na tržištu rada, nažalost je stvarnost i postoji još od davnih vremena. Danas je to postao unosan posao. To je nešto što nosi stigmu za naše kulture. Suradnja Europske unije nužno je potrebna i potrebno je poduzeti mjere kako bi se ova situacija minimalizirala i kako bi se ovaj fenomen u konačnici iskorijenio. Europska unija ne smije se pozivati samo na članke 5 i 31 povelje o temeljnim pravima koje zabranjuju prisilni rad i robovlasništvo. E, treba također priznati pravo na pošten rad. Također treba nametnuti nadzor u onim državama u kojima su seksualno iskorištavanje i izrabljivanje radnika činjenica. Također treba zaustaviti nekontrolirane aktivnosti krijumčara. Trebamo se pobrinuti da postoje ekstremno visoke kazne za ovakva neprihvatljiva djela. Hvala. Sada dajem riječ povjereniku Avramopoulosu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Dragi kolege, na samome početku želim vam još jednom zahvaliti na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi i na značajnim i korisnim doprinosima raspravi. Neću kriti da mi je bilo drago čuti da svi mi koji smo sada u ovoj prostoriji imamo isti pristup koji sam ja iznio u svojim uvodnim napomenama mislim da moramo zauzeti vrlo jasan stav koji se temelji na odlučnosti, spremnosti i poštovanju načela. Tijekom godina Europska unija i države članice pokazale su snažnu predanost tome da stanu na kraj beskrupuloznim kriminalcima, da spriječe kaznena djela i ono što je najvažnije da zaštite žrtve. Ustrojili smo e, politički pristup koji je snažan i sada moramo osigurati potpuno poštivanje zakonskih propisa Europske unije i postati operativnijima. Samo ako svi radimo zajedno. Predsjedništvo vijećem, države članice, Europski parlament, organizacije civilnog društva i naše agencije možemo ostaviti traga na terenu. I odlučni smo to učiniti. Mogu vam samo reći i ponoviti da je komisija spremna dinamizirati nastojanja i da se već provodi novi skup aktivnosti. Kao što sam iskazao u svojem ivodnom izlaganju, ja sam spreman polučiti rezultate po ovom pitanju. Biće mi drago informirati Europski parlament kasnije tijekom godine o tome kakav je napredak ostvaren. Hvala vam lijepa na vašoj podršci. Hvala lijepa gospodine povjereniče.